Želim svima dobrodošlicu na ovom e, sastanku. Hvala što ste ovdje u četvrtak ujutro. prva točka dnevnog reda je usvajanje dnevnog reda. E, dobili smo jedan e, zahtjev za koji su se složili izvjestitelji da zamijenimo petu i šestu točku, to jest šesta točka će sada, o njoj ćemo raspravljati prije pete točke. Možemo li usvojiti dnevni red? Hvala vam lijepa. Nemamo e, priopćenja predsjednika, to će vam biti drago čuti, pa ćemo sada krenuti na elektroničko glasovanje. Prvo glasovanje je e, točka Zatvorski sustav i uvjeti u zatvorima. Izvjestiteljica je Barbara Matera koja nije ovdje. Dakle, ona ne može uzeti riječ. Ima li netko drugi koji želi nešto reći o ovoj točki? Ako ne, možemo li krenuti na elektroničko glasovanje? Molim. Jeste li svi spremni za glasovanje? Dobro. Right, we're all ready for the vote. Good. Um... Spremni su za glasovanje. Stavak prvi, amandman sedmi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Dobro. E, jednoglasno prihvaćeno. Stavak prvi, amandman osmi. To je glasovanje po dijelovima. Prvi dio. Tko je za? Protiv? prolazi. Drugi dio za, protiv i taj e, stavak je usvojen. Kompromis broj 2. Ko je za? Protiv? Usvojen. Idemo sada na amandman 14. Tko je za? Protiv? Usvojen je. Amandman 15 za, protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 16 za, protiv, suzdržani, usvojen je. Amandman 17 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 18 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 19. za, protiv, suzdržani i on je usvojen. Pa, e, kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvojen. Sada idemo na amandman 23. za, protiv, suzdržani, usvojen. Idemo na kompromis amandman 25. za, protiv, Suzdržani? Mislim da je e, prošao. Amandman 25 još jednom za. Protiv? Suzdržani? Usvojeni. E, ipak ćemo elektroničkim putem provjeriti za amandman 25. Usvojeno. 16 za, 15 protiv, nema suzdržani. Amandman 26 za, protiv, suzdržani. Mislim da je usvojen. Amandman 27 za, protiv, suzdržani, usvojen. 28 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis broj 4 za, protiv, suzdržani, usvojen. Sada krećemo na amandman 33. E, to je glasovanje po dijelovima, dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojen, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 34. za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 35. za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 36. za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 37. za, protiv, suzdržani, usvojen. Sada krećemo na uvodne izjave. E, a, za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis broj 1 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman četvrti za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman peti za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman šesti za, protiv, suzdržani, usvojen. Sada imamo elektroničko glasovanje vezano za e, konačni e, prijedlog e, mišljenja. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojenje. 22 za, 2 protiv i 4 suzdržana. Hvala vam lijepa. Sada krećemo na drugo glasovanje. o godišnjem strukturiranom dijalogu s Europskom komisijom. naša predsjedateljica Dijana je izvjestiteljica koja nije sada ovdje, pa ćemo započeti s glasovanjem. Proći ćemo kroz e, točke na vašem e, popisu za glasnog Dakle, strategija o ravnopravnosti spolova za, protiv, suzdržani. To je usvojeno. E, ravnoteža između privatnog i poslovnog života za, protiv, suzdržani. I to je usvojeno. Tri o Mm, rodno uvjetovanom nasilju. To ćemo učiniti u dva dijela. Prvi dio za prvi dio. Protiv. Suzdržani. Usvojen drugi dio. Za. Protiv. Suzdržani. I to je usvojeno. Četvrto. E, žene u upravi za. Protiv suzdržani i to je usvojeno. E, jaz, mirovinski jaz za protiv suzdržani i to je usvojeno. Trgovanje ljudima za protiv suzdržani i to je usvojeno. jednako e, postupanje u, zaposlenju dan e, protiv suzdržani i to je usvojeno zatvaranje digitalnog jaza za protiv suzdržani i to je usvojeno. E, uključivanje rodnog pitanja u svoje politike, dva dijela, prvi dio za, protiv, e, suzdržani i to je e, usvojeno, drugi dio za, protiv, suzdržani i to je usvojeno. I posljednja je seksualna i reproduktivna zdravstvena, zdravstvo i prava za protiv. E, I to je usvojeno. S time završavamo s elektroničkim glasovanjem. Sada krećemo na drugu točku. To je bila šesta točka, ali sada je to, e, idemo na to kao na petu točku.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 Uh, Možemo li ponovno započeti? Moramo proći kroz dosta toga danas ujutro. Sada idemo na šestu točku dnevnog reda, a to je izvješće o provedbi direktive 2011. kroz 93 o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije. Prethodni propis e, je bio takav da je odbor pripremio mišljenje o prijedlogu Europskog parlamenta o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije i e, ukinuo e, okvirnu odluku iz 2008. E, Sada će Libe izraditi mišljenje o direktivi o provedbenom izvješću Libea. To smo odlučili učiniti 16. lipnja. Međutim, glavni odbor je to zaustavio zbog kasnog prijenosa izvješća o prijenosu zakonodavstva. Zato to moramo uključiti u e, suzbijanju zlostavljanja i seksualno iskorištavanja djece. Daću riječ Claire Moody koja je izvjestiteljica za ovo pitanje. Hvala lijepo, Mary. Da, kao što ste rekli, to je naše mišljenje odboru LIBE o tome na koji način funkcionira direktiva. Postoji nekoliko pitanja koja već postoje u našem mišljenju. Međutim, mi to želimo sada proširiti e, putem e, postupka predlaganja amandmana. Nešto što smo posebno primijetili u mišljenju je rodni aspekt e, i zaštita i suzbijanje seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije. Statistički podaci su vrlo jasni kada se radi o e, broju djevojčica koje su e, pogođene u odnosu na dječake, a posebno kada se radi o e, učincima na internetu, kada oni sami proizvode svoj sadržaj sa web kamerama i pametnim telefonima. Želili smo sagledati to područje i posljedice toga, a isto tako e, reprodukcija e, tog materijala koji oni sami snimaju bez njihovog pristanka. Još jedna stvar za koju mislimo, za koju mislimo da trebamo naglasiti kao rezultat e, direktive je identifikacija žrtava i pitanje da to treba postati prioritet. Isto tako, osvješćivanje, jedna stvar koju možemo učiniti kada se radi o učinkovitosti direktive je da se više usredotočimo na obrazovanje i na podizanje svijesti djece vezano za ponašanje na internetu. Isto tako, e, kako brzo treba e, obrisati sadržaje, to je možda prijeporno pitanje kada se radi o brisanju sadržaja i skidanju sadržaja, a to su dvije različita, to su dvije različita pitanja. I konačno moramo e, razmotriti e, intervenciju, prevenciju i e, edukaciju. O tome moramo razgovarati sa osobama koje financiraju to, ali ako pogledamo intervencije sa tim ljudima koji su e, počinili ta djela, kako ne bi ponovno počinili ta djela i kako bi oni potražili pomoć prije nego što uopće počine takvo djelo. Zaista se radujem ovoj raspravi i e, na tome da zaokružimo i završimo naše mišljenje kako bi moglo ono ići na odbor Libe. Hvala. Gospođa Koraca je prva. Hvala lijepa. Hvala Claire, zaista je užitak raditi s vama i drago mi je što ste ostali e, na cijelom saslušanju u Libeu i kako ste bila vrlo aktivna e, vezano za, ovaj, za izvješće u Libeu. E, također pozdravljam mišljenje stvarno postoji e, snažna dimenzija koja pogađa upravo e, djevojke i djevojčice. Što se tiče e, izvješća Banja o, o zakladi Internet Watch, E, dakle, oni su prikupili dosta takvog materijala, 16% toga je u Europi, a to se povećalo za 19%. Nažalost, brojke govore same za sebe. Radi se o pandemiji koja pogađa cijeli svijet, ali Europa je najgora. U e, izvješću se kaže da najveći domaćin takvog e, materijala zlostavljanja djece dolazi iz Sjeverne Amerike, ali to se smanjilo u nedavnih godina, a posebno to pogađa djevojke, takvo e, zlostavljanje i iskorištavanje. većina kontakata se sada provodi upravo na internetu. Postoji jaka dimenzija e, interneta. Idemo sada brzo na nekoliko pitanja kako bismo ih uključili e, u izvješće za Libe vi ste uključili i e, pornografiju odmazde. To je neka vrsta novog kaznenog dijela koji se sada e, počinje. E, želimo želimo uzeti u obzir novu vrstu kaznenog dijela koji postaje sve prošireniji od kada je donesena direktiva i vi ste to, Claire, točno e, naglasili. Dakle, postoje takva, takva e, seksualna odmazda na internetu. E, djevojke čak počinjaju samoubojstvo jer ne mogu izdržati cijeli taj pritisak takvog sadržaja koji se stavlja na internet bez njihove privole. Isto tako, postoji veliki... E, zavađanja na internetu i, e, isto tako e, u ranoj fazi treba podizati svijest o skidanju takvih slika. Isto tako trebamo educirati i nastavnike, profesore i ostale koji imaju veze s time, jer jer je sve to, sve to pogađa djevojke i djevojčice i kako u tom cijelom procesu ne bismo ponovno traumatizirali žrtve na, zbog načina kako postavljamo pitanja, kako provodimo sudski postupak, kako ih ohrabrujemo da to prijavljuju umjesto da 20 puta ponovno pričaju stalno tu svoju strašnu priču različitim tijelima. Zato trebamo i zaštititi žrtvu i e, tijekom e, tog sudskog procesa. To moramo uzeti u obzir. Moramo isto tako ojačati e, širenje informacija. Europol zaista radi izvrstan posao. Prije par tjedana su otkrili jednu mrežu u istočnoj Europi Eurojust e, ima cijeli e, odbor u Europolu koji se bavi samo sa e, seksualnim zlostavljanjem na, na internetu. Isto tako imamo nacionalne registre i mislim da je izuzetno važno da dobijemo više informacija od komisije. Sada imamo samo to istraživanje o načinu kako države članice to primjenjuju. Međutim, vidimo da postoje dosta ozbiljnih nedostataka u mnogim državama članicama, ali nemamo dovoljno informacija. Ja bih se zaista usredotočila na pitanje provedbe. Postoje i druga pitanja koja su također važna kada se radi o prevenciji Sve više imamo ranjevu djecu, djecu migranata, djecu bez pratnje. Treba e, provesti i e, provjeru e, skrbnika i drugih tijela koje se bave djecom. Hvala vam lijepa. Radujem se što ću raditi sa svima vama i učiniti sve što mogu da naše mišljenje uključim u izvješće odbora i ribe, Libe. Sljedeća govornica je gospođa Zinčinjanska. veľmi pekne, pani predsedajúca. V prvom rade sa Hvala lijepa. Kao prvo bih htjela zahvaliti e, kolegicu, e, insistiteljicu, koja je zaista izradila vrlo kvalitetni materijal. Zaista mi je drago što imamo tu suradnju, nemam mnogo primjedbi zato što su svi problemi već spomenuti suočavamo se s novim fenomenima kao što je širenje društvenih medija. Možda bih željela dati nekoliko primjedbi vezano za e, romske žene. Recimo u Slovačkoj su one vrlo ranjive a i e, ranjivi dijelovi društva e, su oni koji e, imaju mentalne, odnosno oni koji imaju duševne smetnje. Isto tako želim naglasiti i svijest, odnosno osvješćivanje samih roditelja. Često roditelji objavljuju slike svoje djece, čak i dojenčadi potpuno golih. te fotografije su onda zloporabljene. Trebamo poboljšati i osvijestiti e, roditelje, provesti jednu kampanju za osvješćivanje kako oni ne bi objavljivali takve fotografije. Ono što je rekla kolegica Koraco Bild jest da mi zaista moramo govoriti o ovim temama i zato se slažem kada se radi o činjenici da i ovi e, čimbenici moraju ući ovo, e, u ovo izvješće. Već šest godina sam članica jedne organizacije u Slovačkoj koja nadzire ono što e, se prenosi na televiziji. Mi smo pratili takve programe i e, suočili smo se s nekim sadržajima koje možemo smatrati čak i pornografskim i zato smatram da, i je, da je to izuzetno važno. Zahvaljujem vam na suradnji. Zahvaljujem i izvjestiteljici. Hvala. Thank you. Mrs. Becerra. Hvala. Zastupnica Becerra, izvolite. Gracias, presidenta. E... Hvala vam. Zahvalila bih eh, zastupnicama Mudi i Koraca Bild na ovom zajedničkom stavu vezanom uz izvješće, vezano uz eh, njegovu primjenu. Mislim da moramo biti jednako brzi poput onih e, kriminalaca koji iskorištavaju maloljetnike, koriste ih za maloljetničku pornografiju. Moramo biti brzi poput njih, jer oni su jako brzi kada je u pitanju pronalaženje slabih točaka da bi mogli nalaziti i raditi ovo što su do sad radili. Dakle, moramo pratiti kojim se to sredstvima komunikacije služe, kojim kanalima. Moramo također uzeti u obzir i sve moguće sektore u kojima možemo pronaći dakle dječju pornografiju. Dakle, moramo uzeti u obzir ono što rade snage reda u našim zemljama, primjerice kod nas u Španjolskoj postoji jedna sjajna razina koordinacije između snaga policije koja surađuje sa Europskom policijom s S druge strane pak vidimo da je u pitanju jedan doista nezaustavljiv val kriminalaca, osoba koje se bave ovim aktivnostima i čija je želja seksualno iskorištavati djecu. Oni imaju na raspolaganju brojne kanale na globalnoj razini za tu e, djelatnost. Dala bih nekoliko primjedbi i nadam se da bih na taj način mogao dati svoj doprinos ovom izvješću. Što se tiče dakle shvaćanja utjecanja dječje pornografije i rasta seksualnog iskorištavanja postoje izvješća o tim pitanjima u zemljama poput e, primjerice e, Norveške. Tamo je dosta visoka razina svijesti o tome. Ne smije se banalizirati utjecaj pornografije i ne povezivati ga s onime što je na kraju seksualno nasilje i zlostavljanje nad djecom. bez e, Potrebne su također odgovarajuće kazne, potom također razviti svijest kod, i veći povećati nadzor kod osoba koje se bave maloljetnicima, koje e, skrbe o njima, dakle i osobama sa e, poremećajima u razvoju. Mislim da je tu potrebno u svakom slučaju povećati svijest o mogućim problemima i to je obaveza sviju cijelog društva. Međutim, da bismo u tome uspjeli potrebno imati na raspolaganju e, odgovarajuće instrumente za prevenciju. Osim toga, vrlo je važno slušati djecu, imamo različite pravne situacije u različitim zemljama Evropske unije o tome kada se u kolikoj mjeri uzima u obzir ono što kažu djeca. Dakle, mislim prije svega na njihovo saslušanje tijekom istrage. Barem bismo u tom području mogli uskladiti naše pravne propise. Dakle, riječ je o svjedočanstvima djece, o uvjetima u kojima su se ova kaznena djela počinila. Hvala, zastupnica Juto. Hvala vam, molim vas da budete kratki jer moramo raspraviti još jedno izvješće, a u deset e, započinjemo sa, sa, saslušanjem. brevisima Niente, allora ringrazio la relatrice. Hvala izvjestiteljici na odličnom sadržaju izvješća. Mnogo toga je već rečeno. Pred nama se nalazi jedan oblik nasilja nad ženama, ali potencijalno nade svima i o tome se još premalo zna internet e, omogućava, odnosno one misle da im to omogućava, dakle da rade što god žele i da se e, sakrivaju iza ekrana. Dakle, to je ovaj revenge porn, ova pornografija odmazda. Ja sam sama bila žrtva toga. Nažalost, ne postoji odgovarajući instrumenti za zaštitu niti za zaštitu maloljetnika, u svakom slučaju mladih djevojaka koje još uvijek nemaju niti potrebnu zrelost da bi se obranile od ovoga. Svakako treba kazniti one koji koriste e, pornografski materijal koji je prikupljen bez dozvole, ali prije svega treba educirati mlade djevojke koje isprva pristaju da na internetu objave ovaj intimni sadržaj. I treba ih naime upoznati o, s mogućim rizicima koje tako postupanje donosi, a one vjerojatno zbog e, nezrelosti, zbog nerazmišljanja o posljedicama, evo, to čine. Također tu je još jedan veliki problem postupak koji se tiče e, ovih e, seksualnih turista i tu bi valjalo kazniti njih, ali i one turoperatere i agencije koje razvijaju ovakvu vrstu pod navodnicima turizma. Hvala lijepa. Thank you, Julie Ward. Hvala vam, Jill Ward. Um, uh, it's really good to... Hvala lijepo. Doista je lijepo vidjeti da kolegica Claire Moody radi na ovako važnom izvješću. Suradnja, zajednički rad, prekogranična dimenzija, istoga jedan od najvažnijih alata za borbu protiv ovih pojava. I kao britanske zastupnice znamo da sad postoji rizik vezan uz Brexit, vezano uz sigurnost djece na internetu. To je horizontalno pitanja. Ja radim u odboru za kulturu i kad god radim na izvješćima ističem da je važno dakle, pobrinuti se za obrazovanje, za seksualni odgoj, da djeca jednostavno moraju biti upoznata s time što su dostojanstvene zdravi odnosi, kako postupati jedni prema drugima, što da očekuju u odnosima. Mislim da bismo s ovim pitanjem trebali pozabaviti na ozbiljniji način. Dobro da se govori o dječjim pravima, da se djeca trebaju saslušati. Znam da su Jana i Marija Koraca Bilt radila na tim pitanjima. Tu je pitanje iskorištavanja djece, viktimizacija, nasilje nad djecom to su e, sve e, dakle, načela, odnosno pojave o kojima moramo voditi računa. Treba se također govoriti o odgovornosti medija. Medija i dakle, e, reklama. Dakle, djevojke, djeca vide da su seksualizirani, dakle objektivizacija žena u tim reklamama. Tu se dakle održava ta e, klima opravdanosti nasilja nad njima i to je doista jako tužno i čim države članice, što prije države članice ratificiraju Istanbulsku konvenciju, to će biti bolje. Kada žene nisu vidljive u društvu, objektivizacija postaje norma i tada prevladava nasilje i sve su ove stvari međusobno povezane. Hvala vam, zastupnica Jimenez. Hvala lijepo. Zahvalila bih e, izvjestiteljici, zastupnici Mudi. Ali i kolegici Koraci Bild Ona jako dugo, ona se jako dugo bori za ova pitanja, za pitanja dakle, zaštite prava žena i djece i zbog toga ju jako poštujemo. Srećom ona radi i u našem odboru i u odboru Libe i zasigurno će se boriti za ovo izvješće. Međutim, kao i većina vas, htjela sam se koncentrirati na pitanje dječje pornografije. Sjećam se kada smo se kada smo počeli raditi na ovom izvješću 2011. godine i ovo izvješće nam daje priliku da se pozabavimo i sa iskorištavanjem djece. I to se ne događa uvijek e, i isključivo na internetu. Ovo izvješće je važno i da bi se dala vidljivost ovom fenomenu, zato što problem zlostavljanja e, djece proizlaze iz toga što djeca ne govore. Vrlo teško je od njih dobiti informacije. Tako nam barem veli policija. Nema prijava, a i zato što se u većini slučajeva nasilje događa unutar e, obitelji, u školi, dakle to su ljudi koje ta djeca poznaju. Ovo su podaci iz Europe, dakle govorim samo o situaciji dakle na našem kontinentu, ne, govorim sada o situaciji u izbjegličkim kampovima i tako dalje. Mislim da je vrlo važno dobiti odgovarajuće podatke, statistike, vidjeti gdje dolazi do ovih slučajeva seksualnog zlostavljanja i tu djecu zaštititi. Policija e, treba imati mogućnost za djelovanje. Pa nemamo puno vremena pa bih e, s ovime zaključila. Hvala vam, vi ste bili, bila naša posljednja govornica. Rok za amandmane je 18. svibnja u 13 sati. Glasanje u odboru 20. lipnja, glasanje u odboru za zapošljavanje 7. rujna. Želi li predstavnik komisije nešto reći? Jesu li oni ovdje? Tu smo. Hvala lijepa. Hvala e, gospođi Mudi na ovom mišljenju. Ono je u skladu sa e, podacima koji se nalaze u našem izvješću koji smo objavili krajem prošle godine. Komisija će nastaviti raditi e, sa državama članicama kako bi se došlo do potpune provedbe direktive, naročito vezano uz ono što je vi velite u vašem izvješću, dakle važnost podizanja svijesti, prevencije, borba protiv e, industrije seksualnog turizma, te rad sa djecom, rad snaga dakle reda e, u tijekom istrage, dakle suradnja s djecom. Hvala lijepa. Kler, želiš li nešto dodati za kraj? Hvala. Hvala svim na doprinosima. Namjera ovog mišljenja je da se dakle, nadovežemo i to značajno na izvješće odbora LIBE učinci ovog zakonodavstva će biti doista sjajni. Zato je važno dobro to napisati, moraju naši stavovi biti jasni, snažni. Radujem se suradnji sa kolegama. Pozdravljam rad koji je do e, koji, se do sad bavila Ana Marija i nastavit ćemo suradnju putem Alan Mane. hvala vam na jutrošnjim komentarima. Hvala ti, Claire. Onda pa se, se radujemo nastavku ove rasprave. Hmm, idemo na petu točku dnevnog reda. Izvjestiteljica Konstansle Grip nije ovdje. Želi netko iz EPP-a govoriti o ovoj temi. Ovo čula sam sada da će nas gospođa Jimenez uvesti u ovu temu. Okay, thank you. Thank you very much. Hvala. Ja ću govoriti o ime izvjestiteljice Grip, e, dakle, vezano uz e, mandat za trijalog. E, kolegica Negla Grip, nažalost, nam se danas nije mogla pridružiti na sastanku i ona se zbog toga ispričava. Nacrtom mišljenja traži se od odbora za proračun dakle kod izrade proračuna za 2018. da uzme u obzir smjernice koje su važne za rad odbora FAM. Važno je da prava žene i ravnopravnost spolova budu zastupljeni u proračunu i to putem provedbe programa kao što su DAFNE koji treba imati ključnu ulogu dakle u sljedećem proračunu. U nacrtu mišljenja kolegica naglašava važnost e, promocije ravnopravnosti spolova, borbu protiv diskriminacije i naselja te važnost osnaživanja žena na svim razinama. Naglašava ključnu ulogu gender mainstreaminga putem programa poput Obzor 2020. koji pomaže u ostvarenju tih ciljeva. Gospođa Le Grip preporuča primjenu e, gender mainstreaminga u postupku donošenja proračuna. To je velike važnosti za ovaj odbor. Također zalaže se za integraciju naših e, ciljeva u proračun za 2018. za 2018. godinu. To bi omogućilo da se ostvare programi i to na učinkoviti, precizan način. Naravno, zato se moraju predvidjeti odgovarajuća sredstva. Također tu je potreba da se žene nadalje uključe i osnaže u europskom gospodarstvu i da budu dijelom digitalne revolucije te da imaju ulogu u informacijskom i tehnološkom sektoru. To se može učiniti na način da se djevojke uključe u znanstvena područja. Također to mora se podizati svijest kod žena, dakle za sudjelovanje u STEM sektoru. U tom ključnu ulogu može imati upravo proračun Europske unije. Na tome upravo inzistira crt mišljenja. Na koncu kolegica potječa da je potrebno pružiti financijsku potporu našim programima, dakle za 2018. To se odnosi na na podršku institutu s kojim surađujemo u izradi naših politika, od njih dobivamo objektivne podatke, brojčane podatke kada je riječ o ravnopravnosti spolova i osnaživanju žena. U ovom e, dosje se glasati 8. lipnja, rok za podnošenje amandmana je 16. svibnja u podne i potom slijedi razmatranje amandmana. Glasanje u odboru za proračune odnosno u odboru FEM 8. lipnja, odbor za proračune glasat će 19. odnosno 20. lipnja, a glasanje u plenarnoj, na plenarnoj sjednici vjerojatno između 3. i 6. srpnja. To je sve. Kolegica se nada da će konstruktivno surađivati, da ćemo se konstruktivno surađivati na ovom pitanju. Hvala. Želi li govoriti netko od izvjestitelja u sjeni? Izvolite. Thank you very much, Madam Chair. Thank you very much. Hvala vam i hvala Konstans Grip na ovom nacrtu mišljenja. Ovo je doista jako dobra osnova za raspravu. Mi ćemo dati neke amandmane vezano uz formulacije kada se govori e, gender mainstream, gender budgeting, mi to pozdravljamo, ali želimo govoriti o provedbi, dakle riječ je o obavezi Evropske unije i to se na taj način mora naglasiti. Frustrirajuće je da evropske institucije još uvijek ne primjenjuju ova dva načela. Također formulacija programa DAFNE, borba protiv nasilja, želimo da tu jezik bude nešto jači, želimo više novca, da to bude dakle prioritet. Također želimo da se, želimo se pozabaviti dakle i sigurnošću žena. I također želimo nešto bolje formulacije kada je riječ o radnim mjestima i rastu. Naravno govorimo o održivom rastu koji je jako važan za distribuciju dakle bogatstva, ali to moraju biti pristojna radna mjesta i tu bismo uvrstili nekoliko riječi o ravnoteži poslovnog i privatnog života. Također bismo tu govorili o usvojenom pilot projektu vezano uz gender mainstreaming. To je dakle projekt koji predviđa plan za gender mainstreaming u europskim institucijama. Tražimo pola milijuna e, eura i ukoliko to dobro prođe, onda ćemo tražiti i da tu se tu predvide i buduće proračunske linije. Također podnijet ćemo amandmane o važnosti politika ulaganja, dakle strukturalni fondovi i kohezijska politika, te rashodi za javne usluge i socijalne usluge. Evo, doista se radujem u suradnji. Thank you. Hvala. Ima li još nekih članova odbora koji žele dati doprinos? Želi li Europska komisija nešto reći? U redu. Želite li onda možda sažeti? Da. Htjela sam odgovoriti na pitanja. Moram reći da se svakako slažem. Mislim da je važno podnijeti amandmane po pitanju gender mainstreama. To je e, horizontalno pitanje, tu imamo i priliku za to. To možemo vidjeti u drugim izvećima. Uvijek iznova govorimo o tome da treba e, više uključiti rodnu perspektivu u sve to. Mnogo se govori zapravo o tome samo ali ne postoji pravi kompromis. Ja se slažem s time, iako nisam pročitala izvješće, ali već dugo sam u ovom odboru također i u odboru Libe. I moram vam reći da se također slažem da je doista prioritetno pitanje da imamo više novca, e, da se više zalažemo u borbu protiv nasilja nad ženama. To je svakako prioritet, želimo imati direktivu. A sada imamo i dobru priliku, e, možemo podnijeti amandmane, a imamo tu i provedbu izvješća o pravima žrtava, o tom paketu Sada imamo provedbu tog paketa, a veliki dio tog paketa tiče se rodno uvjetovanog nasilja te zaštite žrtava i borbu za zaštitu žrtava. Mislim da je to važno. Sada nam se pruža dobra prilika da više radimo na tom izvješću. To se tiče svih vrsta žrtava, žrtava terorizma, organiziranog kriminala, trgovine ljudima, a isto tako se tiče i žena koje su žrtve nasilja i toga bih vam i to savjetovala. Hvala. Hvala, samo da vas podsjetim. Rok za podnošenje amandmana je 16. svibanj u podne. Glasat ćemo u ovom odboru 8. lipnja, glasat ćemo u odboru u budžet 19. i 20. lipnja, a na plenu ćemo glasati 3. do 6. srpnja. Hvala vam. I hvala što ste bili toliko brzi. Sada zapravo imamo nekoliko minuta, oko pet minuta prije nego što ćemo započeti sa saslušanje, pa možemo imati vrlo kratku stanku, ali molim vas da se vratite na vrijeme, dakle točno u 10 sati jer moramo započeti na vrijeme.